dvaju novih uzemnih fondova Europske unije za Siriju i Afriku te doprinosi država članica tim fondovima. U ime vijeća još jednom za ministar Šmit ima riječ. E, gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, nemam potrebu da vas još jedan put podsjećam e, na ozbiljnost krize e, u kojoj se sada nalazimo. Sasvim je normalno i priredno da ova kriza i ovi problemi, ali i rješenja E, budu predmetom rasprava u parlamentu. Kriza nije završena, e, rizici još uvijek e, postoje, približava se zima i situacija stotina tisuća izbjeglica postaje sve teža. Evropska unija i države članice nisu neaktivni u ovoj e, situaciji koja postaje sve složenija. Tu nemamo jednostavnih i lakih rješenja. E, e, imamo niz prijedloga. Ti se prijedlozi sada provode, možda prepolako, mm, ali činimo i dodatne napore na svim razinama. Moramo učiniti i više E, države članice i ševovi vlada su na svom su e, preuzeli niz obveza e, kako bi se suočili s onim što je danas za Europu ogroman izazov. Treba dati potporu izbjeglicama, oni trebaju pomoć u ovim logorima uvjeti su vrlo česti, e, vrlo loši, često katastrofalni. E, e, nema škola za djecu, i vrlo često ih nema. A djeca su prve i glavne žrtve ove krize i ovog sukoba. Prehrambena sigurnost je ne postoji, dakle nema dovoljno e, hrane. E, e, ovi izbjeglice nemaju izbora. Europa im mora pomoći. Moramo poštivati naše obveze. Moramo povećati doprinose raznim humanitarnim organizacijama i financijskim instrumentima. To je dio naših obveza. Dio toga su i ova dva uzajamna fonda o kojima ćemo danas razgovarati. E, države članice su se obvezale da će povećati na milijardu eura e, potporu e, organizacijama koje daju potporu sirijskim izbjeglicama E, tu se radi o UNHCR-u i drugim organizacijama. E, je, polovica će doći iz e, proračuna, a polovica iz doprinosa država članica. Prva obveza je ispenjena i to u listopadu su se države članice obvezale na dodatne doprinose. Imamo e, bilateralne razgovore sa raznim e, dobrotvornim e, organizacijama kako bi se ovi projekti proveli u djelo. Mm, o tome će nam govoriti i povjerenica. Imamo sada ova dva nova fonda, uzajamne fondove mm, mm, Sredstva će doći iz raznih izvora e, iz proračuna Europske unije, doprinosa država članica i trećih zemalja. E, fond odgovara, e, fond za Siriju će također surađivati sa humanitarnim organizacijama moramo stabilizirati situaciju koja, kao što sam vam već rekao, ta je situacija vrlo e, teška. U ovoj fazi e, situacija e, doprinosa ovom fondu nije još zadovoljavajuća. Moramo sada povećati naše kolektivne doprinose E, kako bismo e, e, financirali barem 20% potreba izbjeglica. 500 milijuna eura će doprinijeti Unije. Podsjećam vas da je Evropska unija već angažirala preko 4 milijarde eura od početka sirijske krize za humanitarne akcije. Eh, luksemburški eh, ministar nas počeća i sve države članice na našu kolektivnu odgovornost u ovoj situaciji. U Africi eh, je naša odgovornost da stvorimo trajne uvjete kako bi ljudi koji traže bolji život drugdje mogli naći budućnost u vlastitoj zemlji. E, njihove e, e, energije, njihovi talenti su potrebni tamo. Moramo se boriti protiv krijumčara. E, taj novac koji troše e, na, e, za plaćanje krijumčerama bi mnogo bolje bio upotrebljen u njihovim vlastitim zemljama. Trebamo novi pristup ovoj situaciji. Moramo imati no, moramo poboljšati situaciju u afričkim zemljama E, naša ulaganja moraju biti učinkovita. Moramo obrazovati mlade. Mm, e, to je obrazovanje e, često nedostatno. Klasični sektori vrlo često trpe od konkurencije, čak i evropske konkurencije. Govorimo o poljoprivredi, o ribarstvu. E, moramo te, tim sektorima pomoći na licu mjesta kako bismo osigurali održivi razvoj e, Afrike. E, u Malti sada imamo sastanak na vrhu gdje Evropska unija sa afričkim partnerima donosi važne odluke na području migracija Migracije e, se mogu riješiti samo e, razvojem. Moramo se boriti protiv e, temeljnih uzroka migracija. A ti se uzroci nalaze u Africi. To su politički razlozi, nepoštivanje ljudskih prava, u, mnogim zemljama iz kojih dolaze ove izbjeglice. Ljudska prava e, tamo jednostavno ne postoje. Što se tiče e, doprinosa Evropske unije ovom fondu, ona će se sastojati od dva dijela. Prvi dio će doći iz e, e, fonda za e, strukturni razvoj. Jasno je da naš angažman za održivi razvoj u Africi mora biti dugoročan. To nije kratkoročan problem. On se ne može riješiti preko noći. E, komisija je sada najavila da, da e, će 1,8 milijardi e, eura doći u ovaj novi fond. To je vladin fond. Govorimo od 1,8 milijardi eura E, i e, mnoge države članice su obećale dodatni doprinos. Tome će se pridružiti i e, Norveška i Švicarska. I uzajamni fond je element našeg odgovora i reakcije na ovu situaciju. Međutim, Moramo raditi na dugoročnom rješenju, to je naš zajednički cilj. E, summit na Malti će dovesti do dodatnih odluka koje ćemo donijeti e, zajedno s našim partnerima. Danas vam još ne mogu dati e, nikakove broćane podatke o tim doprinosima. E, to, dakle, ti će ovisiti o rezultatima pregovora u Lavaleti. E, Luksemburg e, će dati 3,2 milijuna eura u uzajemni fond. To je 1,3% našeg BDP-a. E, mi svi e, se moramo angažirati e, u ovom uzajamnom fondu. Mm, trebali bi povećati taj doprinos na 1,6% BDP-a. Situacija je takva da su u neke zemlje u krizi. Ne želim ih kritizirati. Čak i u mojoj vlastitoj zemlji E, bilo je glasova koji su tražili da se smanji e, pomoć za razvoj. Međutim, moramo znati da e, čak i u proračunskoj disciplini ovi izdaci su potrebni jer vidimo da migracije i nerazvijenost su e, strana iste medalje i ako e, ne budemo riješili pitanje nerazvijenosti, siromaštva, isključenosti mladih, e, rješenje za njih je u konačnici migracija po cijenu života. Vrlo smo često razgovarali, predsjednik komisije također rekao Zidove, zidovi ih neće spriječiti. Ono što je danas u igri jeste, jesu ulaganja u solidarnost našim susjedima u Africi. To je ulaganje i u našu vlastitu sigurnost. O tome se ovdje radi i to trebamo da, e, ovdje napraviti i dati e, e, jasan signal na sastanku u Lavaleti. Hvala. Hvala gospodine ministre. Sada je vrijeme da čujemo predstavnicu Europske komisije, gospođu potpredsjednicu Europske komisije, Kristalinu Georgijevu. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Naš svijet postao takav da godišnje proizvodimo nevjerojatnu količinu 67 bilijardi eura i nažalost broj ljudi koji ovise o pomoći za preživljavanje e, eksponencijalno raste. Danas postoji 120 milijuna osoba koje trebaju pomoć da bi preživjele. Kad bi svi ti ljudi činili jednu zemlju, to bi bila 11. najveća zemlja između Japana i Turske. Polovica te ljudi u toj fiktivnoj zemlji su beskućnici, oni su raseljeni zbog katastrofa, zbog rata, a od tih raseljenih najveći broj živi u našem susjedstvu, e, na Bliskom istoku, u Africi, u Sjevernoj Africi. Europska unija mora pomoći ne samo onim osobama, njih milijun, koji su dospjeli do naših obala, nego moramo pomoći i onima ostalima. To je zato što je to moralno ispravno, ali zato što je to u našem vlastitom interesu. Ako želimo postići situaciju u kojem će biti lakše upravljati, u kojoj ćemo moći biti dobri građani, dobri ljudi i pomagati drugim ljudima, moramo povećati pomoć koju pružamo tim ljudima gdje god da se nalazili u Libanonu, Jordanu, Turskoj, ali isto tako vrijedi i za ljude u Afričkom rogu u Sahelu. I zato je komisija odlučila da uz naš uobičajeni humanitarni rad iskoristit ćemo novi instrument, e, uzajamni fond zato što uznajemni fond je instrument koji ima kapacitet e, povući e, velika sredstva za razliku od e, drugih programa koji ne bi bili toliko učinkoviti. Taj program će nam omogućiti da budemo fleksibilni i prilagodimo se situaciji koja se stalno mijenja. Isto tako ćemo uspjeti smanjiti administrativno opterećenje. Nedavno smo donijeli odluku da stvorimo dva uzajamna fonda. Kao što znamo, i o jednom se raspravlja u Valeti na sastanku na vrhu. Radi se o e, fondu za Afriku. Počet ću s tim fondom. E, visoka e, predstavnika, e, predstavnica Mogherini i povjerenik Mimica su sa odborima Afetom i Deveom raspravljali o tome već u rujnu. Tog rujna stvoren je taj fond, prijedlog tog fonda kako bi se pomognu osobama u e, situaciji neredovite e, migracije i kako bi se pomoglo raseljenima u Africi. Od 9. rujna i vrlo mi je drago što to mogu reći i od 20. listopada e, mogli smo napredovati i usvojiti relevantne odluke tako da danas fond funkcionira uspostavljanje. To je fond koji nam omogućava da pomognemo u ekonomskom smislu zajednicama i da e, pomognemo svim lokalnim zajednicama i da unaprijedimo situaciju što se tiče migracije u Africi. Taj fond nam e, pomaže da se uhvatimo u koštac sa uzrocima migracije ali i da pomognemo ljudima kojima je hitno potrebna pomoć. Taj je alat fleksibilan, omogućuje nam da odmah hitno djelujemo i omogućava veliku vidljivost, transparentnost eh, da naši građani mogu točno vidjeti o čemu se radi, kako se sve provodi. Naglasak je na stvaranju radnih mjesta za mlade i za žene. Isto tako, gradit će se mostovi između sigurnosti i razvoja, a podržavat ćemo i vrlo konkretne aktivnosti u upravljanju izbjeglicama i migracijama. E, željno iščekujemo ishode sastanka na vrhu u Valeti. Nadamo se da će iz toga proizaći dodatni resursi i kao što nam je gospodin Schmidt rekao, 1,8 e, milijardu eura je na raspolaganju u fondu plus 17 milijuna koje su države članice stavile na raspolaganje. Nadam se da će se izreći dodatni angažmani u valeti. Isto tako ćemo u okviru ovog fonda 200 milijuna E, usmjeriti prema Maroku, Libiji, Tunisu i Alžiru. I ne moramo objašnjavati zašto su ove zemlje vrlo važna regija, odnosno regija kojoj zaista treba takva vrsta pomoći. Drugi fond e, koji smo stvorili je regionalni uzajamni fond za e, krizu u E, Siriji, uspostavljen je u prosincu 2014. godine s ciljem da e, na regionalnoj razini e, pružimo bolji, sveobuhvatni odgovor na krizu u Siriji. Koncentrirat ćemo se na Siriju, koncentriramo se na Siriju i na okolne zemlje, ali ovaj fond, sredstva iz ovog fonda se mogu koristiti i za pomoć Sirijcima u Siriji. Znači ne samo izvan Sirije, nego i u Siriji ali i osobama koje su iz Sirije već krenule prema Europi i prema zemljama susjeda, e, susjednim zemljama Europske unije na balkanskoj ruti. Vrlo prikladno ime nosi ovaj fond, radi se o fondu koji se zove Madat i poruka koju šaljemo sirijskim izbjeglicama jest da ih svijet nije zaboravio. Mnogi od njih su krenuli prema Europi jer su izgubili nadu za sebe i za svoju djecu. Jedan od ciljeva fonda jest podupirati obrazovanje sirijske djece. Jedna od najvećih tragedija ovog petogodišnjeg rata jest upravo e, situacija s obrazovanjem. Ta zemlja je nekoć bila e, u vrlo dobroj situaciji što se tiče pismenosti, 97-98% pismenosti. Djeca su e, govorila da kad porastu žele postati liječnici, e, inženjeri, a dvije trećine te djece danas ili ne ide u školu ili tek neredovito ide u školu. Sada imamo mogućnost pomoći im da dobiju obrazovanje koje zaslužuju, a to će pomoći njihovim e, obiteljima da ostanu u Siriji, da ne graciju. 30, dodatno 32 milijuna eura smo za to odredili, a nadamo se da će još sredstava doći i iz europskih i iz trećih zemalja. Želim zahvaliti državama članicama koje su već dale svoje doprinose, ali i onima koje su dale doprinose UNICEF-u, UNHCR-u, Svjetskom programu za hranu. Radi se o vrlo važnom trenutku za nas, europljane, da nas se čuje, da svijet zna da na nas može računati i da svijet zna da je Europa sila koja djeluje za dobro. Hvala najljepša, gospođo povjerenice. Sada je vrijeme da čujemo predstavnike političkih e, klubova, klubova zastupnika. A prvo, gospodin Reimer Böge. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, gospodine ministre. Ja sam e, dobro e, razumio i shvatio ovo što ste e, rekli, međutim razočaran sam. Pokušaj da se problem riješi stavljanjem žičanih ograda ne uspjeva ali vi danas niste u stanju reći tko će i kada koliko doprinijeti ovim zakladama, ovim fondovima, da ne bi došlo do nesporazuma. Mi smo u jednom ubrzanom postupku se pobrinuli za to da 1,2 milijarde eura 2015. i 2016 e, su stavljene na raspolaganje. To su velika sredstva, ali ako e, kad čujete što je rekao gospodin Gutierrez pet tisuća svaki dan izbjeglica svaki dan e, to su to je ogroman broj e, to je ogroman broj izbjeglica i e, mi ovakvom našom politikom nećemo postići da izbjeglice ostanu u izbjegličkim logorima u kojima se sada nalaze ono što je sredstva koja su u listopadu data UNHCR-u nisu dovoljna, to nije dovoljno za e, potrebe u zimskom periodu i zato moramo reći da e, ispričam se, ali ja sam smatrao da imam dvije minute na raspolaganju. Dvije minute, da, u redu. Plus deset sekundi zato što ste me prekinuli. Dakle, prema članku 78 stavak 2 nije trebao biti upotrebljen za ovaj mehanizam e, preras, premještanja, nego e, je trebao biti e, primijenjen članak koji se odnosi na E, postupanje sa izbjeglicama u slučaju njihovog masovnog priljepa. Zato ja e, smatram da se hitno treba pobrinuti da se ovo rješenje sa e, zakladama, da, da, da te zaklade profunkcioniraju, i zato smo ih osnovali, inače ćemo izgubiti našu vjerodostojnost i solidarnost i solidarnost Europske unije će doživjeti bankrot. E, e, Hvala lijepa gospodine Böge. E, došlo do nesporazuma. Na mojim papirima je stajalo da ste imali jednu i pol minutu, ali ja cijenim vaš rad i zato sam vam dala dvije i pol minute. A sada riječ dajem gospođi Gardija Zabal Rubijal. Imate dvije minute. Međutim, moram e, vas zamoliti da se držite tog ograničenja. Hvala najljepša. Hvala povjerenici, hvala ministru i mislim da nam poneste pridjeva da opišemo ovu krizu s kojom smo suočeni. Radi se o e, socijalnom, humanitarnom i proračunskom izazovu. Kada je komisija e, predstavila svoj e, program za migracije, uključujući 10 milijardi eura koji uključuju pod koje ulaze i ova dva fonda, mi je to bilo e, pohvalno, ali e, naša obveza nestaje tu. Što je sad državama članicama? 23. E, rujna na neformalnom vijeću i na vijeću u listopadu gospodin Schmidt nas je podsjetio. Tamo je dano obećanje da će se dati dodatnih jedna milijarda eura, a i da će se u fondove staviti e, isto koliko i Europska unija ulaže u te fondove, ali e, usprkos tim obećanjima e, još uvijek se to nije dogodilo. Komisija nam je rekla da će 9,4 milijuna eura se vratiti državama članicama zbog nekih prilagodbi i da će e, dodatna sredstva doti iz kazni i carina. možda ne bismo trebali vratiti te, taj novac državama članicama, nego bismo možda mogli postići da države članice se odreknu tog novca u korist ovih e, uzajamnih fondova. Naše aktivnosti moraju biti jednako ozbiljne kao i obećanja koje dajemo. E, ovo je vrlo važan test za nas i ne smijemo ga pasti, ne smijemo pasti na ovom testu. E, Donald Tusk i e, predsjednik Juncker su poslali dopis državama članicama po tom pitanju. Od sad ću bolje paziti na pridržavanje vremenskog ograničenja. Sada riječ ima gospodin Kölmel. E, svima je jasno da zemlje članice Europske unije moraju preuzeti svoju odgovornost u rješavanju trenutne izbjegličke krize, a dio toga je i da, e, se, da mi usvojimo ovaj e, program jer pomoć je potrebna sada hitno i zato su zato je ovaj predviđeni iznos primjeren međutim pitanje je i učinkovitosti upotrebe tog novca. Ja sam e, mišljenja da naša sredstva moramo upotrebiti što bliže E, žarištima krize jer tamo tim novcem možemo puno više postići. Dakle, moramo se pobrinuti za to da ljudi ne preloze tisuće kilometara, e, da, se ne, da ne kreću na taj opasni put, nego da im pomognemo na licu mjesta. Dakle, mi sad ovdje govorimo o proračunu, ali ono što je naš e, prigovor je da mi uglavnom razgovaramo samo o novcu, a ono što nedostaje je koncept, jedan koncept, e, primjereni koncept za rješavanje ovih problema kako bismo se uhvatili koštac sa svim aspektima ove krize i kako bismo je doista riješili. Jer samo novcem ovu krizu nećemo moći riješiti. Novac je potreban, ali nije dovoljan. Dakle, e, u skladu sa europskim e, zakonodavnim okvirom e, moramo se razgovarati i ovim ostalim stvarima. Hvala lijepa. Gospodin Depresa da ima riječ na dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Pa sam slušao ministra i povjerenicu ali nažalost nisam e, zadovoljen. Mislim da e, podcjenjuje, da nas podcjenjujete. Posljednje e, brojke koje je citirala komisija govore o dodatna 3 milijuna izbjeglica. Potrebno je imati hrabrosti i reći, izreći to glasno Isto tako što se tiče rezultata e, koje očekujete od e, svojih mjera, isti je slučaj. E, dobro što se tiče fondova. Ali ako države članice u ulože 100 milijuna uz 100 milijuna koje je uložila komisija to znači da ćemo na kraju imati milijardu eura za 160 e, tisuća izbjeglica. Usporedite te dvije brojke i recite mi e, kakve točno rezultate očekujete. Kada pogledamo instrumente koji već postoje, e, fond za razvoj, bilateralne instrumente, to E, zapravo ničemu ne služi, to neće ništa promijeniti na konzekventan način. Trebalo bi sve instrumente skupiti na hrpu i vidjeti kako te instrumente možemo iskoristiti da e, nešto zaista promijenimo. Mene zanima kome ćemo dati te ta sredstva e, premijeru Erdoganu ili nekim udrugama. E, ja jesam za e, suradnju, ali nisam za submisiju. Hvala. te, Gospođa na e, jednu i pol minutu. Povjerenice, mi moramo zastupati solidarnost, moramo poboljšati, pojačati solidarnost možemo, moramo podržati i e, humanitarnu pomoć e, i održivi razvoj na jedan transparentan i odgovoran način. Pozdravljamo fleksibilnost i učinkovitost, ali ovo fondovi su i dalje premali kako bi se e, izašlo u susret svim ovih potrebama humanitarne pomoć, stabilnosti u zemljama kao što su Sirija, Turska i regije Afrike. Ponekad nam se čini da mi više ulažemo u e, namještaj u ovoj zgradi nego u tu pomoć. E, prioritet je taj uzajamni fond za Afriku. E, Europska unija je glavni donator u tom fondu i nužno je da u okviru svojih nadležnosti komisija se pobrinu da glavna uprava za proširenje bude odgovorna za to i da oni odgovore na pitanja, da dođu tu u parlament o strategiji e, poslovanja tih fondova. Također bi komisija trebala izdavati godišnje izvješće o humanitarnom razvoju, gospodarskom učinku, razvoju, stabilnosti projekata koji se financiraju iz tih fondova. Sve te informacije bi se trebale dati vezane za entitete koje su odgovorne za provedbu tih projekata i da se zajamči da oni budu u potpunosti u skladu sa financijskim pravilima Europske unije. Veoma je važno poboljšati financijske instrumente kako bi oni bili fleksibilniji i učinkovitiji u okviru europskog proračuna. Moramo također se pobrinuti da taj proces bude transparentan i demokratski. Gospođa Hautala, imate dvije minute. Sjećam se jako dobro, gospođo predsjednice, kada je povjerenica Georgijeva zadnji put bila na odboru za razvoj prije nego što je postala potpredsjednica zadužena za proračun. I vrlo dobro se sjećam da ste vi, gospođo Georgijeva, rekli da ako mi ne riješimo uzroke humanitarne krize, nitko neće se moći nositi sa e, cijenom i patnjama te krize. I mislim da ste bili posve u pravu, svi smo trebali vidjeti te znakove koji su nam bili jasno vidljivi. I moram reći da mi je drago e, da baš Luksemburg e, predsjedava, jer Luksemburg je mala, ali mali, ali veoma konzistentni donator i partner u razvoju. Mislim da ne trebate se stidjeti zbog tih smanjenja u proračunu e, sredstava odvojenih e, za razvoj, e, jer i u Finskoj mi to radimo, smanjili smo to za 42%, to nije smanjenje, to je kolaps tog, tih sredstava. Čak je i predsjednik komisije Juncker rekao da nije normalno da u toj mjeri se režu sredstva za razvoj. No mi imamo ova sredstva iz tih uzajamnih fondova trebamo ih na najbolji način iskoristiti. No imam par pitanja. Na primjer, ako se radi o nekakvim hitnim situacijama, vrlo hitnim situacijama, kako ćemo se onda moći držati i načela učinkovitosti pomoći? Kako ćemo poštivati e, to ono pravilo da zemlja mora biti vlasnik tih programa, kako ćemo se držati našeg pristupa koji se zasniva na poštivanju ljudskih prava, kako ćemo izbjeći fragmentaciju pomoći e, koja je veoma velik problem, ali mi uvijek nastojimo to izbjeći. Naravno, taj novac e, nije nov novac i mi moramo shvatiti da e, će zbog toga trpiti neke druge aktivnosti. Kako ćemo se pobrinuti da postoji komplementarnost tih uzajamnih fondova e, sa drugim fondovima? Hvala lijepa. Gospodin Korao sad ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. i gospodin Juncker, e, gospođa Mogherini i povjerenica e, Georgijeva su nekoliko navrata naglasili kako je važno riješiti problem imigracije i vidjeti koji su razlozi za to. I e, podsjetilo me na to na ono što je rekao Fabricio Andea, to je da je Europska unija uvijek zabrinuta i uvijek ju sve to prepravljuje, ali s druge strane stalno govorimo o tome da treba se poticati razvoj, ali sve te rasprave su samo prazne riječi. Ono što mi želimo, želimo akciju, djelovanje. Što se tiče ovih uzamnih fondova, mi znamo da ti fondovi su naprosto novac koji se prelio iz fondova za razvoj. To znači da postoji e, velika opasnost da mi tu stvaramo perverzni učinak, e, suprotni učinak. Znate da moramo riješiti same uzroke te krize koje dovode do migracije i moramo imati učinkovite programe u regiji koji će pomoći i građanima i tvrtkama. Hvala lijepa gospodin Bej na dvije minute. Poštovana povjerenice, poštovani kolege, jutro smo čuli da je sirijska vojska uspjela razbiti opsadu koju je podnosila već dvije godine oko aerodroma Kversa, e, to je vojni strateški aerodrom e, blizu Alepa. Želim pozdraviti ovu ključnu pobjedu u, e, protiv e, Islamske e, republike i nadam se da je to početak kraja ove islamističke organizacije. Od početka sukoba u Siriji Europa nije bila dovoljno pragmatična. Samo smo dodali ulje na vatru time što smo zatvorili ambasade i podržavali pobunjeničke struje koje su umjerenost imale samo u imenu. U ožujku sam sa kolegicom Arnautu podnio prijedlog rezolucije koja poziva na obnovu diplomatskih odnosa sa Sirijom koja treba nastupiti prije razrješenja ovog konflikta. Međutim, moram eh, priznati da je ehm, evropska europska delegacija u ehm, Siriji danas lucidna gospodin Anis Naknur i dalje odlazi u Damas nekoliko puta mjesečno. Što se tiče pomoći za sirijski narod, narod. Žao mi je što komisija e, e, surađuje sa liječnicima bez granica koji djeluju samo u zonama koje drže pobunjenici. Moramo pomagati organizacijama koje djeluju u cijeloj Siriji. Tu mislim na Crveni križ i agencije UN-a koji danas nemaju dovoljno sredstava da se nose s ovom velikom dramom. Isto tako pozivam vas da e, date podršku e, nevladinim organizacijama kao što je Oeuvre d'Orion i SOS Chrétien d'Orion, a i mladim dobrovoljnim organizacijama. E, te organizacije koje su priznate i prepoznate provode vrlo dobar rad zahvaljujući dijalogu koji su uspjeli ostvariti s lokalnim vlastima. Hvala lijepa u ime neovisnih zastupnika gospodin Balco ima riječ. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. E, kako bismo riješili izbjegličku krizu moramo najprije riješiti uzroke te krize. Zato moramo u prvom redu osigurati međunarodnu suradnju sa zemljama arapskog proljeća nova trenutna odluka da se osnuju ovi uzajamni fondovi je pozitivna, time možemo postići da izbjeglice ostanu u blizini svojih zemalja, ali moramo se pobrinuti za to da se šengenske granice, na primjer u Grčkoj, zaštite. Ako se to ne dogodi, onda ćemo mm, moći koristiti one instrumente za zaštitu naših granica kao na primjer u Mađarskoj. Mi moramo izaći na kraj sa ovom krizom i moramo zaštititi identitet i kulturu eh, i stabilnost Europe. Hvala lijepa. Time smo došli do kraja eh, završili sa predstavnicima klubova zastupnika. Sada su na redu eh, pojedinačni zastupnici kao prvi gospodin Fernandez. Izvolite. E, hvala lijepa. Dakle, financijska sredstva za ove fondove e, su dodatna, e, to nije bilo planirano, a od tih sredstava 2,3 milijarde će biti od prihoda od novčanih kazni i carinskih pristojbi. To odgovara upravo iznosu koji su koji je predviđen za ove fondove za Siriju i Afriku. A to znači da ti dodatni financijski napori e, se mogu izdržati bez posizanja za sredstvima iz nacionalnih proračuna. Dakle, 2,3 milijardi se mogu e, namaći bez posizanja za nacionalnim sredstvima. Ova izbjeglička kriza nas prisiljava E, da riješimo neke probleme i to tamo gdje oni nastaju dakle da rješavamo njihove uzroke i druge institucije Europske unije moraju sudjelovati e, u tome Ovi e, uzajamni fondovi e, daju nadu za bolju budućnost, za bolje obrazovanje ovih ljudi i e, uvijek je bolje djelovati preventivno nego rješavati probleme kad oni već nastanu ova, e, ja se nadam da će ova sredstva biti upotrebljena da se riješe ti problemi. Hvala lijepa. Gospodine Fernandez, e, imamo plavi karton, da li prihvaćate pitanje? Gospodine Coburn, izvolite imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Mogu li samo postaviti jedno pitanje, da vidim da li se gospodin slaže s vama. Ne bi li bilo bolje u ovom momentu Velika Britanija ulaže više novca u logore na tursko-sirijskoj granici od bilo koga drugog? Ne bi li bilo bolje kad bi ove zemlje naprosto predale taj novac e, same ili napravile takve logore umjesto da to daju Europskoj uniji koja će to na uobičajen način protratiti i Europska unija uopće nije niti već 20 godina prošla nikakvu pravu reviziju. Znači nacionalne vlade mogu to učiniti. Hvala gospodine Coburn. Gospodine Fernandez, molim vas odgovorite. Hvala lijepa. E, Ujedinjena kraljevina kao i druge zemlje članice dobit će dodatna financijska sredstva. E, te zemlje članice imaju sada mogućnost odlučiti da taj novac upotrebe za ovaj cilj. Ja sam samo rekao da niti jedan porezni obveznik e, bilo koje zemlje članice ne mora sada dati ovaj novac. Dakle, ovo je novac iz dodatnih Eh, prihoda, iz vlastitih prihoda Europske unije od novčanih kazni i carinskih pristojbi. I ono što je sada važno je da se taj novac dobro upotrebi kako bi se postigli ciljevi, a u tu svrhu mora se učinkovito djelovati. Nema nikakve sumnje da je tome tako. Eh, ako to želimo postići, onda ćemo eh, to postići zajedničkim naporima. Hvala. Gospodin na i pol minutu. Hvala lijepa, pa, Hvala lijepa gospođo eh, predsjedavajuća, gospodine ministre, gospođo povjerenice. Zamislimo da pacijent kod psihijatra kaže sljedeće. Ja sam eh, član vlade jedne zemlje članice Europske unije. Kad sam u Briselu, onda sudjelujem u donošenju odluka eh, o protiv koje se međutim borim kad sam u ulozi e, šefa vlade zemlje članice. E, dakle, kao e, šef vlade ja te odluke jednostavno ignoriram. Što bi tu psihijatar učinio? Propisao možda ljekove ili neku terapiju. Međutim, upravo to je naša europska stvarnost. Dakle, ove odluke da se osnuju uzajamni fondovi kako bi se borilo protiv izbjegličke krize, dok zemlje članice reagiraju nikakvim ili vrlo minimalnim iznosima, u toj situaciji, dakle, e, što učiniti? E, kada je komisija podastrijela nacrt izmjene e, proračuna broj 8 za 2015. E, sad, se, sad su na potezu zemlje članice e, kod e, borbe protiv izbjegličke krize, citiram, govori se o nepredviđenim iznosima. Predsjedavajuća prekida govornika. Sljedeći gospodin Ožog pani przewodnicząca panie panowie komisja dame i gospodo europska komisija je stvorila uzajamne fondove koji za cilj imaju povratiti stabilnost u te regije i da se bolje upravlja migracijskim tokovima e, ti fondovi su mehanizam koji e, nam omogućuje da e, se e, pravi razlika između onih koji ulažu u te fondove komisije. odnosno Europska unija se već e, angažirala, ali države članice nisu dovoljno učinile. Dva pitanja, što komisija planira učiniti da bi unaprijedila tu situaciju? Drugo pitanje, hoćemo li dati sredstva u druge programe kao što je svjetski program za hranu. E, postavlja se pitanje kako se ovaj program spreže sa e, programima koje već postoje. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Vešijana. Jednu minutu, izvolite. Hvala. Fond za Ciriju usmjeren je prema mladima i djeci i za i usmjeren je za hranu, ali što se tiče Afrike, nastojimo se boriti protiv uzroka eh, ove krize. Tu se radi o zemljama kao što je Sudan koji još uvijek bombardira vlastite eh, građane. Eh, isto tako radi se o Eritreji koja drži Europsku uniju za taoca te zemlje sudjeluju u trgovini ljudskim bićima. Ovih 1,8 milijardu eura će e, prouzročiti situaciju u kojoj afrički lideri više ne žele e, glumiti e, policiju za Europsku uniju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Slijedi gospođa Valero. Imate malo više vremena. Jednu minutu i 30 sekundi. Izvolite. fru Hvala, gospođo predsjednice. Svaki život koji se izgubi u nastojanju da se dođe do europskih obala je previše. Neovisno o tome koji su razlozi zašto bježete iz svoje zemlje, neovisno o tome radili se o bjegu iz rata u Siriji ili siromaštvu u Africi, kao što je e, rekao ministar Schmidt. Ograde i bodljikava žica neće spriječiti ulazak e, tih migranata. Ako i uđu, mi ih hoćemo vratiti. Barem se to može zaključiti iz ovoga što govore ljudi ovdje, ali oni će se stalno vraćati. Ako mi ne riješimo uzroke zašto ljudi bježe iz svojih zemalja, ništa nećemo postići. I upravo tu trebamo E, uložiti više. Ono što me brine je kada čitam odluku vijeća od 20. listopada, izgleda da je tamo prevelik fokus stavljen na ono što se odnosi na migraciju i nastojanje da se e, zatvore granice, a premalo se fokusiraju na dugoročno nastojanje da se omogući bolji razvoj tih zemalja s koje dolaze ti ljudi. Bojim se da ako gledamo stvari kratkoročno da ćemo također prebacivati novce iz ovih dugoročnih e, projekata u zaštitu granica. Nadam se da tome neće biti tako. Tu imamo još jedan problem. U proračunu, kao što su već spomenuli mnogi, mnoge zemlje smanjuju svoj doprinos prihvat e, izbjeglica u Europi se smatra također razvojnoj pomoći. Gospodin Nathan Gill, jedna minuta. Imamo problem masivne migracije, trebamo ga riješiti što je moguće bliže izvoru. To pozdravljamo, taj pristup. Mi i pozivamo vlade svijeta da nađu globalno rješenje u zemljama iz koje dolaze ti ljudi ili ponekad u susjednim zemljama. Ali dokle god europski politički establishment nastoji iskoristiti E, još ovu krizu da traži više novca od poreznih obveznika, britanskih poreznih obveznika, mi kažemo ne, ima dovoljno novca u proračunu Europske unije kako stvari stoje. Ako prestanemo tratiti te novce na nenužne projekte i ako te teško zarađene novce prebacimo na projekte koji spašavaju živote, možda će ljudi ponovno imati povjerenja u vanjsku pomoć. Mi E, trošimo milijune funti na publikacije, crtiće, knjige, brošure i druge edukativne materijale. To je primjer kako se na arogantan i rasrušan način troše novci. I mi, umjesto da šire svoje vrijednosti kroz propagandu, Europska unija bi trebala voditi primjerom na taj način da te novce troši na pametan način. Hvala gospodine. Sljedeći je govornik gospođa Kapel. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, gospodine ministre, gospođo povjerenice. U ponedjeljak se dogodio izvanredni sastanak e, evropskih ministara e, unutarnjih poslova. E, tema je naravno bila izbjeglička kriza, ono što je dogovoreno je nedovoljno u, ovom, u ovoj izbjegličkoj krizi, a jednako tako su i mjere koje predlaže komisija nedovoljne. Nema prave zaštite vanjskih granica Europske unije. Agencija Frontex ima premalo sredstava i previše ograničen e, mandat. E, sve naše mjere su e, nedovoljno učinkovite. I, on, i fondovi o kojima se danas govori, a čiji osnutak ja pozdravljam, međutim nije jasno tko će koliko kada dati. Dakle, situacija je nejasna i mi kasnimo. Mi već godinu dana slušamo od UNHCR-a e, pozive za e, e, jer im nedostaje novca. Međutim, u mojoj domovini Austriji suočeni smo sa ogromnim priljerom izbjeglica. To je neizdrživa situacija za naše građane. Predsjedavajuća prekida govornicu. Gospodine Epideos ima riječ na jednu minutu. Kako bismo riješili ovaj problem migracije koji je povezan sa sirijskom krizom i migracijom iz Afrike, zemlje članice Europske unije će morati preko 400 milijuna eura proizvesti, ali mi zaista se varamo ako mislimo da će taj novac riješiti problem. Izbjeglice i migranti će i dalje nastaviti dolaziti na europske obale i mi ćemo morati nastaviti to financirati, a narodi Europe, posebno grčki narod, će i dalje trpjeti pod ovim teškim mjerama štednje koji su im nametnuti kako bi stalno mogli financirati ove ilegalne migrante. Ako želimo riješiti taj problem, moramo pogledati koji su uzroci svega toga i kao prvo moramo e, zaustaviti ratove u tim zemljama, onda trebamo dati e, novce zemljama iz koje dolaze emigranti kako bi se one mogle gospodarski razviti tako da njihove vlade ne dopuste da njihovi ljudi zmigriraju

otvoriti pitanje učinkovitosti ne smije postati alibi da države članice ne učine ono što je ispravno i potrebno a to je financirati fondove za afriku i siriju. hvala vam. Hvala lijepa. Zahvaljujem i što ste se pridržavali svog vremenskog ograničenja. Sljedeća riječ ima gospođa Toma. Hvala. Suočeni smo sa e, situacijom e, izvanrednih razmjera. Imamo moralnu i povijesnu odgovornost e, koja od nas očekuje ispravan odgovor komisija je između ostaloga osnovala i ovaj fond i mi to podržavamo. Međutim, postoje neki problemi. Prvi se tiče e, obećanja danih e, tijekom e, vijeća od strane država članica. S druge strane, nemamo dovoljno sredstava za eksterne aktivnosti i zato je komisija morala E, stvoriti dodatna sredstva izvan demokratskih e, tokova. Ne samo da će ova kriza dugo trajati, nego će se trajati, javljati i nove krize i zato je urgentno da riješimo ove, ova proračunske probleme i uredimo e, proračunski okvir. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima gospodin Marijas na jednu minutu. Gospođo predsjednice, mi smo već rekli e, u ovom domu da Grčka više ne može prihvaćati dodatne izbjeglice imigrante. E, naši otoci u Egejskom moru su preplavljeni. A što Evropska unija radi? Daje nam sitniš e, da rješavamo problem te izbjegličke krize, a Grčka je tako siromašna zemlja zbog e, memoranduma o razumijevanju. Umjesto da prijeti Turskoj i natjeraju da e, stane na kraj tim krijumčarima, e, bez toga nema nade. U Turskoj i u drugim zemljama izvan Europske unije bi trebalo uspostaviti te hotspotove i također bi se po dublinskim uredbama E, moralo utvrditi kako će se preraspodijeliti ti, te izbjeglice po zemljama u skladu sa kriterijima kao što su BDP. E, mi moramo dati razvojnu pomoć zemljama u Africi i moramo naći rješenje za problem u e, Siriji. lijepa. Gospodin Wolf na jednu i pol minutu ima riječ. Hvala, gospođo predsjednice. tri milijuna migranata i tražitelja e, azila je došlo u Europu. Sljedeće godine predviđa se da će ih doći tri milijuna. Koje je rješenje Europske unije da se napravi jedan uzajamni fond sa nekoliko milijardi eura da se time pokuša riješiti e, afrički problem, kako ga oni vide. Afrički problem koji je e, nastao zbog toga što se podržavali promjene režima u Libiji i Siriji, taj problem koji je nastao zbog e, tih visokih pristojbi koje sprečavaju pristup e, afričkim firmama i također podrška afričkim režimima koji, e, teroriziraju svoje narode. Europska unija nije prijatelj Afrike niti afričkog naroda i također e, mi ne pomažemo ekonomski potencijal tog kontinenta. Mi smo jedna protokolonijalna, mi vodimo protokolonijalnu politiku i mi uništavamo sposobnost tog kontinenta da e, preživi, da hrani svoj narod. Imamo e, te visoke carinske pristojbe na prženu kavu kako bismo zaštitili industriju prženja kave u Njemačkoj. Kao, kao što je Shimamanda Dike, spisateljica iz Nigerije, jednom rekla, Afrika ne treba te stare strule ribe, nego trebamo e, ribarske štapove čvrste i pristup e, e, ribi. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Gabriel na dvije minute. Merci, madame Hvala. Poštovani kolege, uspostavljanje fonda za Afriku je no je novitet, ali moramo se podsjetiti da postoji 11 europskih fondova za razvoj. Ti programi nisu uspjeli anticipirati i spriječiti ovu krizu koja se danas javlja. Moramo se pitati zašto. Inzistiram na tri ključna aspekta. Da za inteligentno financiranje, da za anticipaciju, da za rezultate. Financije su, odnosno investiranje je važno, ali moramo promišljati i inteligentno e, djelovati. Moramo razmisliti zajedno kako da ovaj fond postane globalni. Što se tiče anticipiranja, ovaj fond mora osnažiti kapacitete tih zemalja ne samo u ovoj krizi, nego anticipirati buduće krize moramo e, vidjeti koja će biti dodana vrijednost ovog fonda i kako da ciljevi budu koherentni. Što se tiče trećeg aspekta, ako želimo da ova pomoć bude efikasna, moramo ograničiti prioritete i djelovati koncentriranije. Moramo definirati indikatore uspješnosti i konkretne kriterije moramo se držati principa da moramo dati više da postignemo više. Moramo se angažirati, ali ne smijemo davati prazna obećanja u valeti, moramo biti spremni zaista i djelovati. Migracija ne smije ostati kamen spoticanja u suradnji između Europe i Afrike. Imate plavi karton gospodina Koberna. Prihvaćate li? Evo, gospodine Coburn, imate riječ. Samo jedno pitanje, gospođo predsjednice. Pitam vas, ne slažete li se sa mnom da Europska unija je eklatantno loša što se tiče trošenja novca. Računi nisu u redu već godinama. To je stvarno najgora agencija da dijeli novce Africi ili tim logorima na tursko-sirijskoj granici. Ne bi li bilo bolje da pojedine zemlje, Francuska, Velika Britanija, daju direktno novce ili da same osnuju te logore? I u čemu je poanta da se taj novac prvo daje Evropskoj uniji? Izbacimo posrednika, dajmo te novce direktno tim logorima. Slažete li se sa mnom? Gospođa Gabriel, izvolite. Hvala za ovo pitanje. E, imam e, dvije stvari za reći. Prvo, Ako do sad nismo dobro, e, do sada nismo dobro shvatili e, o čemu se radi u ovoj krizi i da do sada nismo e, zajedno, da smo do sada ujedinjeno djelovali imali bi više rezultata. A Drugo, neki indikatori su se poboljšali u ovoj krizi zahvaljujući Europskoj uniji. Imamo manje siromaštva, manje pothranjenosti, manje žena u e, vrlo lošem zdravstvenom stanju. E, da e, rezultati nisu blistavi, ali rezultati postoje i mislim da je naša snaga, naša snaga leži u zajedništvu. Čini se da ste dakle različitih mišljenja, sigurno ćete kasnije imati mogućnosti o tome razgovarati, a sada riječ ima gospodin Guerrero na minutu i pol. E, Hvala gospođo predsjednice. Naravno ja se slažem sa namjerama i ciljevima koji su doveli do uspostave ovih fondova imamo novu krizu, dugotrajniju krizu, više prognanika, ali nemamo dovoljno sredstava kako bismo sve te potrebe namirili. Imamo te, to su ti neki e, neočekivani faktori, teško je planirati to unaprijed i teško je pomoći ovim ljudima koji trebaju našu pomoć. Tako da pozdravljam ove fondove ako će oni dovesti do bolje koordinacije bolje planiranja, bolje, bolje e, predviđanja, veća učinkovitost, ali nemojmo se zavaravati. Većina tih sredstava je e, sada prebačena iz drugih fondova koji su korišteni za u te svrhe razvoja. Ako pogledate na to koliko novca su se obvezale dati zemlje članice, neću ih sad imenovati, ali taj popis baš ne održava e, vrijednosti Europske unije, a to je da se pruža pomoć ljudima kojima je pomoć potrebna. Tako da mi moramo se pobrinuti da ta sredstva budu dodatna sredstva, a ne da samo sada tu prelijevamo sredstva iz jednog u drugi fond. Ako smo pošteni, i ako zaista hoćemo pomoći tim ljudima koji bježe od gladi i rata, mi moramo djelovati odgovorno i moramo e, biti svjesni toga da ne smijemo samo propovijedati, nego dati novce. Gospođa povjerenica će također odgovoriti na ovo pitanje, ali sada riječ dajem gospođi Trebesius na jednu minutu. Hvala lijepa cijenjena predsjedavajuća. Naravno da je e, program pomoći Siriji, da to valja pozdraviti jednako tako i pomoć u hrani za izbjegličke logore. Nekoliko zemalja članica Europske unije je posljednjih godina e, smanjilo svoja davanja u NHCR-u, iako je bilo upozorenja koja su e, najavljivala ovakvu krizu E, međutim mi smo taj problem ignorirali. Sad se pokušava e, pridobiti Tursku za osiguranje europskih vanjskih granica. E, međutim, godinama već Turska nazaduje što se tiče demokratizacije, poštivanja ljudskih prava i tako dalje. Sada je gospodin Juncker čak obećao ponovno pokretanje pregovora. Što je sa gospodinom Junckerom? Zar on ne razgovara sa gospodinom gospodinom Tuskom. On je e, nedavno upozorio Europski parlament da je neophodno zaštititi naše vanjske granice. Mi sami moramo zaštititi naše vanjske granice e, i e, to ne smije biti žrtvovano zbog trenutne politike kancelarke Merkel koju zapravo možemo nazvati hipikulturom. Ova situacija je preozbiljna. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Kristoforu na jednu i pol minutu. Hvala gospođo predsjednice. Mislim da nitko ne dovodi u pitanje činjenicu da treba postoji solidarnost i pomoć kako bi se riješilo pitanje izbjeglica. Mislim da nitko ovdje ne smatra da ne, smije, da ne bismo trebali pokazati solidarnost. Mislim da zemlje članice i europski građani su jedini koji su pokazali solidarnost prema izbjeglicama. Mislim da izbjeglička kriza nije samo problem za Europsku uniju, nego to je jedan međunarodni problem. Tako da nije samo Europska unija ta koja treba pokazati osjetljivost, o solidarnost, a da drugi e, mogu E, ništa ne činiti, naprosto to zanemariti. Mislim da trebamo zaista pronaći sredstva da se pomogne tu, ali bez međunarodnog fonda je veoma čudno da se to radi, jer to je međunarodni problem, u tu su uključene sve zemlje na svijetu i Ujedinjeni narodi. U ovom momentu dok mi o ovome raspravljamo, arapske zemlje koji imaju ogromne investicijske fondove uopće ne troše niti e, jedan od svojih dolara na to da pomognu ovoj krizi. Mislim da kada mnogi kažu da Europska unija nije e, uradila ono što treba, mislim da su ne fair. Naravno, Europska unija bi mogla učiniti više, ali samo je Europska unija uopće nešto učinila na tom planu. E, nemam nikakvih i ne govorim to iz nikakvog drugog razloga, ali neprihvatljivo je da zemlje kao što su Turska postupaju na način kako postupaju. Druge mediteranske zemlje zaista pokušavaju pomoći u ovoj situaciji, a umjesto da to čini, Turska sada iskorištava tu krizu, gura te e, izbjeglice dalje kako bi dobila neke ustupke. Ne želim reći e, kakvu negativnu ulogu je ona igrala u destabilizaciji regije. Imate plavi karton e, od e, gospodina Wolfa. Prihvaćate li ga? Da, gospodine Wolf, imate riječ. Gospodine Kristoforu, drago mi je da podržavate ovaj koncept eh, da se ne radi o problemu Europske unije nego o globalnom problemu. Ja već neko vrijeme vodim kampanju, pozivam i Ujedinjene narode da se pridruže. Biste li vi eh, podržali E, tu deklaraciju da Ujedinjeni narodi e, ne čine dovoljno, da ne koriste neku međunarodnu povelju koja bi omogućala da se to riješi na, na globalnoj razini, umjesto da se sve prestup samo prebacuje na Europsku uniju. Naravno da se slažem Evropska unija je zapravo e, zaradila, e, zaslužila izvrsne ocjene što se tiče solidarnosti. E, mi jako mnogo pomažemo, ali vi ste u pravu, narode, narodi su trebali poduzeti inicijative, a i druge zemlje koje stoje po strani i ne čine ništa. Naravno da moraju dati svoj doprinos. Moramo zatražiti od bogatih arapskih zemalja, SAD-a, ne mogu samo čekati e, da Evropska unija, Europski parlament nešto učine. Zato bih htio reći potpredsjednici komisije, e, okrenimo se drugim organizacijama i e, zemljama kako ne bi samo Europska unija bila toliko eksponirana u ovoj izbjegličkoj krizi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Howitt. Hvala lijepa. Ja sam zadovoljan zbog osnivanja ovih uzajamnih fondova i drago mi je što sam ponovo u Briselu i sudjelujem u ovoj raspravi. Želim zahvaliti proračunskim tijelima na ovim odlukama i drago mi je što eh, što je Europski parlament 14. listopada usvojio te odluke. Eh, želim jasno reći u ime kluba zastupnika SID da se za ove svrhe mora upotrebiti novi novac, a ne samo prebacivati novac koji je prije prije predviđen za druge svrhe. Dakle, kako bismo privukli dodatne međunarodne donacije, e, moramo se tako i mi ponašati. Europa je izložena kritikama i e, činjenica je da su veću podršku dale zemlje kao na primjer Italija i e, e, Njemačka nego moja zemlja Ujedinjena Kraljevina ali ono što je važno i što bi trebao biti naš cilj je da pomoć dobiju oni kojima je potrebni, potrebna. Tisuće izbjeglica dolaze u Europu svakodnevno, ima ih još na milijune. E, ovo je šokantna situacija i potrebne su mjere e, koje nadilaze samo e, hitnu trenutnu pomoć. E, moramo ostati ujedinjeni. Ova kriza je i nastala zbog kratkoročnog načina razmišljanja i možemo je riješiti jedino dugoročnim mjerama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Karas. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, dame i gospodo, ljudi e, za koje je rizik e, kad krenu na put prema Europi manji nego e, rizik ostanka, su na putu prema nama. Ova dva fonda su samo slamka E, spasa za te ljude. Ja se nadam da će zemlje članice e, svojim e, odlukama da daju svoj doprinos u ove fondove podržati tu nadu. Dakle, te svote koje su do sada, o kojima se za sada govori, su zapravo sramotno niske E, potrebno je više sredstava. Iz tog novca moraju se platiti E, do sada otvoreni računi i mora se dodatno investirati u gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta i mora se e, financirati mjere za e, kojima će se spriječiti da ljudi uopće kreću na put prema Europi. Samo tako ćemo riješiti ovaj problem. Hvala lijepa gospodine Karas. Sljedeća riječ ima gospođa Špiraki. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice Georgijeva. Grci pozdravljaju izbjeglice na otoku Lesbosu i Kosu jer su vidjeli djecu koja se utapaju u moru, ali pitaju se što čini Evropska unija. Odgovor je Evropska unija čini dosta, ali e, mi smo odgovorni ne samo za ono što činimo, nego i za ono što ne. E, davanje sredstava za ove fondove za Siriju i Afriku kasni. E, dakle, ovi, da li ovi dobrotvorni, e, dobrovoljno davanje sredstava, da li, je za to, da li za to postoje rokovi, kako ćemo postići da se e, ti fondovi povećaju, kako ćemo postići da se E, novac e, vrati zemljama članicama iz proračuna kako bi one bile u stanju uplatiti u ove fondove. E, zemlje koje primaju sredstva od Europske unije, na primjer e, Turska prima 3 milijarde eura e, pristupne pomoći. Da li mi nadziremo kako se troše ti nevci? skepticizam će cvasti e, kao posljedica ovakvog našeg ponašanja. Hvala lijepa. Sljedeći, dopustite mi da kažem Želim vas dakle upozoriti da e, se moramo pridržavati ograničenja u vremenu iako je rasprava vrlo zanimljiva. Gospodin Muresan, izvolite. Hvala lijepa. Mi moramo biti dio rješenja e, kad se radi o e, nošenju sa E, izbjegličkom krizom, ali e, izmjene proračuna nisu najbolji način nošenja s ovakvim krizama. Ono što trebamo učiniti je definirati naše političke prioritete kad pripremamo proračun za sljedeću godinu i e, moramo to na odgovarajući način financirati. Inače ćemo opet biti zatečeni i nespremni za odgovor na krizu onakav kakav će biti potreban. To je i poruka zemljama članica članicama e, u vrijeme pregovora o našem e, proračunu za sljedeću godinu. E, molim vas gospodine ministre da ovu poruku prenesete zemljama članicama kao što je i kolega Karas u svom izlaganju upozorio. Samo popravljanjem situacije na terenu u zemljama odakle dolaze izbjeglice uspjećemo riješiti riješiti ovu krizu i izaći iz nje. Hvala lijepa. E, hvala lijepa. Time smo došli do kraja e, izlaganja pojedinih e, zastupnika. Gospođa Ribeiro čini se nije u dvorani, a sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Svaki govornik ima jednu minutu. Gospodin Bolček, izvolite. Gospodine Polčak, izvolite. Imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća, nisam dobro čuo svoje prezime. Na ovu temu želim reći sljedeće. Da, Europa mora pomoći, nema nikakve sumnje o tome i ja vjerujem da se Europa ne treba bojati toga da se sada angažira kad osnivanjem ova dva uzajamna fonda za Siriju i Afriku e, u vezi s tim moram reći da e, smo s time zakasnili. Ljudi su već pet godina u situaciji građanskog rata i ako mislite da će ti ljudi pustiti da ih se ubija ili da će ostati i dalje u izbjegličkim logorima gdje žive ispod ljudskog dostojanstva mislim da se ljutovarate, oni to neće učiniti. Ja nikad ne bih prihvatio takve uvjete života i ja bih krenuo na put prema Europi i zato je važno da Europa pomogne. Ja pozdravljam osnivanje ova dva fonda, ali moram reći da nažalost time kasnimo. Nažalost. Hvala lijepa gospodine Polčak. Riječ ima gospodin Fruzulika. Hvala lijepa, dame i gospodo. E, osnivanje prvog uzajamnog fonda za Afriku kako bi se uhvatilo koštac sa uzrocima izbjegličke krize u Africi i e, očekivanje da zemlje članice daju sredstva u taj fond e, i to dobrovoljnim e, prilozima, a istovremeno ako uzmemo u obzir činjenicu da su u nekim e, afričkim zemljama autokratski e, autokratske vlade, što znači da neće na odgovarajući način e, trošiti ove novce, nego će ti novci nestati u tim korumpiranim sustavima. Dakle, te zemlje moraju poštivati naše uvjete E, i ne možemo dopustiti da ucjenjuju Europsku uniju. Dame i gospodo, važno je da zemlje članice e, pokažu svoju posvećenost i daju dovoljna sredstva u ove uzajamne fondove i također e, da se na odgovarajući način ponašaju u pregovorima o proračunu za 2016. Hvala lijepa. Sljedeća govornica gospođa Tomašić. Amenitosti i dobrim namjerama ali nažalost neće doprinijeti boljem upravljanju krizom u navedenim područjima. riječ je o mjeri koja je izraz nemoći europske unije da na djelotvorniji način doprinese konačnom rješavanju krize u siriji i africi. bojim se da su ovakve mjere prema trećim zemljama kontraproduktivne dok europa sama ne zna što želi. nakon prvotnog poziva izbjeglicama i migrantima da dođu u europu a koji je evidentno bio protivan željama većine naših građana danas unutar ove zajednice niču bodljikave žice i zidovi među susjedima partnerima i prijateljima. koja je točno europska politika prema migrantima a da se možda mi prvo dogovorimo? bez jasne poruke migrantima da europa može i želi primiti samo one životno ugrožene ratnim razaranjima prije svega žene i djecu ovi će fondovi bojim se predstavljati obično rasipanje novca poreznih obveznika. svijet se dramatično mijenja pred našim očima odnosi u svjetskoj zajednici su praktički svaki dan drugačiji. ovo što danas raspravljamo doživljavam kao jednu vatrogasnu mjeru koja kasni ali je naravno ipak e, dobrodošla. međutim htio bih pozvati komisiju da lansira jednu potpuno novu inicijativu bez jedne dugoročne strateške i nove inicijative u koje slažem se treba uključiti i ujedinjene narode treba uključiti sve one naše partnere koji jako dobro žive e, u trgovini i u poslovanju s europskom unijom s našim gospodarstvom našim zemljama članicama. ima jako puno zemalja u svijetu koje vrlo malo pomažu u rješavanju ovog problema kojim se upravo europa najviše suočava. zato mislim da je vrlo važno da europska komisija pokrene novu globalnu svjetsku inicijativu jer ovo je samo vatrogasno rješavanje situacije u siriji i u nekim afričkim zemljama.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 Hvala lijepa. Ne smijemo zaboraviti humanitarne probleme na koje moramo reagirati, ali moramo osuditi Europsku uniju koja jednom rukom nešto uništava, a drugom rukom pokušava riješiti problem kojeg je sama izazvala. Europska unija je suučesnik u tom barbarstvu. E, situacija u e, Libiji djelomično je i naša krivnja. Mi smo djelomično odgovorni za ovaj val izbjeglica. E, nema e, ničega što opravdavate zločine i povijest će osuditi e, političare koji su imali, bili umješani u ove, u ove zločine. Gospodine Tarant, izvolite imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ako je E, migracija problem, onda bismo možda trebali pogledati u povijest. Homo sapiens potiče iz Kenije, dakle, e, a potom se raširio po cijelom planetu. Dakle, e, to zapravo nije neka osobita nije neki osobiti problem. Gospođa Georgijeva bi tu trebala poduzeti mjere da se riješi trenutni problem, ali mi nećemo ovaj trenutni problem riješiti tako da e, još više novca bacamo u ta žarišta. Moramo razmišljati e, na europski način i što se tiče obrane i što se tiče sigurnosti. I iz tog razloga ja još jednom e, želim naglasiti da su nam pot, da nam je potrebna zajednička sigurnosna i obrambena politika. Hvala lijepa gospodine Tarant. Ovim smo došli do kraja slobodnog javljanja za riječ. Zahvaljujem svim kolegama koji, su, koji nisu prekoručili dodijeljeno im vrijeme, a sada riječ ima povjerenica Georgijeva. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Samo dvije općenite stvari želim reći. E, ovo jest globalna kriza i e, odgovor na nju mora biti globalni. Mi u Europskoj uniji e, naše gospodarstvo iznosi 20% svjetskog gospodarstva, ali dajemo 15, 50% humanitarne pomoći. Dakle, mi činimo e, ono što je naš dio i važno je da svi koji imaju sredstva i mogu doprinijeti da to i učine. E, više mogućnosti, više e, sredstava znači i veću odgovornost. I ja sam se slažem da moramo pozvati na veću mobilizaciju kako bismo mogli pomoći ljudima i pomoći ljudima da sami sebi pomognu. Moja druga e, opća napomena je da je financijska i ekonomska kriza ukazala na to da imamo posla što se tiče izgradnje naših institucija i naših sposobnosti kako bismo se kolektivno uhvatili u koštac sa e, krizama jer ova izbjeglička unija je iznijela na svjetlo dana neke od naših slabosti. Ja se nadam da ćemo vidjeti prijedloge u vezi sa eh, graničnim kontrolama, našom zajedničkom sigurnosnom obrambenom politikom, prijedloge za novu eh, varijantu eh, Dublinskog sporazuma ali e, zemlje kojima je potrebna naša pomoć kako bi e, se nosile sa izazovima moraju nastaviti dobivati tu pomoć i naravno samo se po sebi podrazumijeva najbolji način nošenja sa krizom je spriječiti je drugim riječima moramo investirati više u sprječavanje konflikata rješavanje konflikata tako bi, e, kako bi manje ljudi u budućnosti bilo pogođeno ovakvim situacijama, a neizbježno je da će klimatske promjene e, učiniti svoje i da će možda i zbog nje nastati izbjeglički valovi. Dakle, samo se po sebi podrazumijeva, Evropska unija zna da mi nismo do sada bili savršeni, ali dajemo veći doprinos od mnogih drugih oko nas. E, I sad još nekoliko konkretnih e, komentara. Mm, rečeno je i to s pravom da moramo e, surađivati sa drugim ključnim partnerima. Mi to i činimo. E, osobno sam prošli tjedan bila u SAD-u, e, sastala sam se sa predstavnicima vlasti i sa predstavnicima Svjetske banke. Oni su naši najvažniji partneri u nošenju s ovom krizom. Mi moramo i E, proširiti našu suradnju i izvan ovakvih hitnih mjera i moramo stvoriti rezerve za neke buduće nepredviđene situacije. Moramo e, pritom koherentno djelovati. Vrlo mi je drago vidjeti da MMF e, gradi puno, jače, puno veće kapacitete za nošenje s ovakvim budućim situacijama u svijetu. I to je dobro što je tako. Jasno je rečeno da bi ovaj, e, da ovaj novac ne bi trebao biti fragmentirano e, potrošen. Za početak ću reći e, mi te 2,3 milijarde predviđamo u kontekstu toga da je komisija predvidjela 10 milijardi za izbjegličku krizu. Specifičnost ovih uzajamnih fondova je u tome što su oni jedan novi način na koji ćemo bolje mobilizirati i upotrijebiti e, sredstva, ali to ne smanjuje odgovornost. Mi ćemo e, naravno e, ta sredstva trošiti na kontroliran i transparentan način E, gdje će biti angažiran i Europski parlament i ja se nadam da će to biti dugoročni programi. Postavljeno je pitanje da li je ovo samo pre, preljevanje novca iz jedne u drugu proračunsku liniju. Odgovor na to je ne, ovo je u veliki dio ovoga je novi novac. E, jednu milijardu smo uzeli iz e, rezerve koja, dakle ta rezerva za nepredviđene troškove sada je usmjerena na nošenje sa izbjegličkom e, krizom, a dio novca smo preusmjerili iz programa koji su manje prioritetni u ovo što je e, prioritetno. E, kritizira nas se, i to nažalost oni koji nas kritiziraju, E, su govorili, ali nisu sad više ovdje i ne slušaju. Po mom mišljenju je vrlo dobro ako postavite pitanje i pričekati odgovor. Mi dakle, ako pogledamo u e, prošlost, naši razvojni programi i humanitarni e, programi su postigli lijepe rezultate u prošlosti ja sam bila povjerenica za humanitarnu pomoć i vrlo sam ponosna na ono što smo u tom pogledu postigli. E, mi smo vrlo e, angažirani oko tih prioriteta bili i ostali. Mi naša sredstva e, već odavno trošimo kako bismo pomogli ljudima u Siriji rečeno je da e, novce trošimo u susjednim zemljama, ali ne i u Siriji, što nije točno. Polovica novaca odlazi u samu Siriju. E, naravno da nećemo e, objaviti sa kime surađujemo unutar Sirije, jer time bismo te ljude izložili riziku, ali mi smo tamo vrlo prisutni i nikad e, nismo odustali od pomaganja dijelovima Sirije koji su u najgore situaciji gdje ljudi žive u tragičnim okolnostima. E, nekoliko e, zastupnika je u svojim izlaganjima reklo da smo rastrošni i da se naše naše e, financijsko poslovanje ne kontrolira, to nije točno. E, revizijski sud redovito kontrolira naše e, upravljanje i trošenje sredstava. Događaju se tu i tamo ponekad neke greške, ali e, e, to ne znači da, da općenito mi trošimo novce bez ikakve kontrole. Istina je da smo suočeni sa ogromnim izazovom. To je od ogromne važnosti za Europu i za ugled Europe, ali mi ćemo se s tim nositi mnogo učinkovitije ako budemo surađivali E, i ja se nadam da će ovi uzajamni fondovi koji su jedna nova platforma za djelovanje da će dati novi poticaj da ćemo vidjeti veće sudjelovanje naših zemalja članica a nadam se da će i drugi e, to shvatiti kao jedan ohrabrujući signal i da će na primjer SAD nam se pridružiti u našim naporima i konačno želim zahvaliti Europskom parlamentu što se angažira e, oko ove teme i e, zahvaljujem na vašim pozivima zemljama članicama e, da se snažnije angaziraju. Osobito se želim zahvaliti Luksemburgu, ministru Šmitu, kada bi barem svi radili kao vi. Hvala lijepa.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 Hvala gospođo predsjedateljice. Nema mnogo toga za dodati e, na ono što je gospođa predsjednica upravo rekla. E, vjerujem da smo u situaciji koja od nas zahtijeva hitno djelovanje i adekvatno djelovanje. Naravno, neke države članice nisu još e, reagirale na način koji bi bio zadovoljavajući, nisu još sva obećanja ispunjena ali mislim da je iz ovog parlamenta izašla jedna snažna poruka koju ću ja svakako predati dalje kako bi se obećanja svi držali. Međutim, isto tako otvoreno treba reći da ne postoje ovdje, da ne možemo govoriti o dva entiteta koje su potpuno odvojena s jedne strane e, Europska unija sa svojim budžetom, s druge strane države članice. Ono što radimo moramo raditi kao Europska unija. Naravno, neki doprinosi dolaze iz proračuna Europske unije, to je proračun Europske unije, ali i proračun država članica, a s druge strane neki sredstva dolaze od država članica, ali sva ta sredstva moramo objediniti i e, što se tiče e, tih uzajamnih fondova, e, mislim da ste upravo dobro vi rekli, gospođo potpredsjednice, radi se o nečemu što je za nas od iznimne važnosti zato što se radi o situaciji koja se odvija u našoj bliskoj, u našem bliskom susjedstvu i to je pitanje koje se tiče izravno Europe. Ali to nije samo pitanje koje se tiče Europe, nego je to jedno prije svega međunarodno pitanje i zato trebamo djelovati, ali isto tako trebamo potaknuti na djelovanje čitavu međunarodnu e, zajednicu i na sve države da zajedno se nosimo s ovom krizom i to na pravi način. Tu isto tako postoji jedan dugoročni aspekt. E, ovo je možda prilika da ponovo promislimo o našim e, politikama za e, razvoj, na našim politikama za potpomaganje razvoja. Moramo se pitati kamo taj novac odlazi, da li se taj novac troši na efikasan način, e, kako se taj novac troši u državama u koje odlazi. Znamo da je često u državama koje pomažemo ne postoji e, vladavina prava, ne postoji pravna država, primjerice Eritreja. Znamo svi da e, postoje režimi u iz kojih e, ljudi bježe, iz kojih mladi bježe, zato što kad ne bi pobjegli bili bi prisiljeni provesti čitav život u, u, u nekoj vojsci e, boreći se. Znači radi se o pitanjima koja su vrlo teška, situacije koje je vrlo teško riješiti, moramo se angažirati na djelovanje na dulji rok. U svakom slučaju moramo poslati vrlo jasnu poruku da jedini način da riješimo ovaj problem jest solidarnost. Nema drugog puta. E, ne možemo upirati prstom jedni u druge, e, ne možemo odvajati e, odgovornosti, nego moramo zajedno djelovati i to je moja glavna reakcija, moj glavni odgovor na komentare zastupnika. Hvala lijepa gospodine ministre. Time je ova rasprava